So, Počet ćemo sa sastankom odbora. Dobrodošli kom povjerenice Kajkides. Imamo tri vruće teme na dnevnom redu danas. E, tu se ne radi o popisu prioriteta, dakle korona, rak i fond fox e, strategija. Imate 12 minuta za uvod, e, gospođo povjerenice, onda koordinator ima i po dvije minute, a onda preostala pitanja. Molim vas, držite se vremena, imamo jako puno pitanja, a već malo kasnimo, 10 minuta, dakle. Evo, izvolite. Hvala, dobro jutro svima. Uvaženi članovi odbora Envi, predsjedatelju, Nekad vas toliko često e, viđam da mi se čini da bih vas trebala zvati prvim imenom i nadam se da će naša suradnja e, nastaviti se još pet godina. Hvala vam na pozivu da budem danas ovdje. Zadovoljstvo mi je pridružiti vam se u današnjoj razmjeni mišljenja. Kao što sam puno puta rekla, i to nije nešto što kažem samo tako, razmjena mišljenja i suradnja sa parlamentom je vrlo važna. To je nešto što je važno za ono što pokušavamo zajedno postići kao komisija i Europski parlament. Ja sam sama bila parlamentarka puno godina i zato je važno što ćemo zajedno raditi. Prije svega zahvaljujem svima koji su nas počastili svojim prisustvom na pokretanju Europskog plana za borbu protiv raka. 4. veljače ovdje u parlamentu. To je bio događaj koji je odaslo vrlo snažnu poruku u da mi kao Europa zaista želimo poduzeti nešto znakovito protiv eh, raka i mislim da broj ljudi koji su prisustovali tom događaju, ali i energija koja je bila prisutna pokazala je da postoji i politička volja i javna podrška ovoj inicijativi. Treći razlog za koji e, vjerujem da je ovaj događaj učinio uspješnim je to da ćemo slušati svoje građane u sljedećih nekoliko mjeseci. Vi svi znate da je ovo strategija koja je meni vrlo važna, a također i mnogima u ovoj prostoriji iz različitih razloga. Sada smo u fazi dijaloga i konsultacija vi ste dijelo, dio ovoga procesa, mi želimo čuti što vi mislite i stoga bih vas zamolila da svoja razmišljanja e, podijelite sa svojim izbornim jedinicama i mrežama jer je njihov input vrlo važan. Tu se radi o inkluzivnosti, a ne o tome da se odluči kakva će biti strategija i reći to na kraju godine. Ako to nije inkluzivno i ako ljudi ne osjećaju da su dijelom, toga nećemo uspjeti. Nitko ne smije biti jedini vlasnik strategije e, za borbu protiv e, e, raka. To mora biti svačija strategija i stoga želim da se svi uključe. Mi sad pokušavamo identificirati najpogodnije i najučinkovitije djelatnosti koje će se ticati svake faze u razvoju bolesti od rane, dijagnoze i prevencije i tretmana, preživljenje i palijativnu skrb i sve to putem stjecanja znanja i prikupljanja podataka i istraživanja. Također se bavimo pitanja koja se tiču e, preživljenja u smislu diskriminacije u zapošljavanju koja kako vrijeme odmiče i vidimo da mladi ljudi e, koji prežive e, recimo rak u djetinstvu, sada su suočeni sa novim izazovima kao odrasli, a radi se o diskriminaciji time se moramo pa, pozabaviti. Plan će se također uklopiti u ostale važne prioritete Europske unije, istraživačke misije o raku u okviru Horizonta Europa, farmaceutska strategija, rad na kemijskim strategijama i nultoj stopi zagađenja. To je sve dio vaš, na, moje misije i to je zapravo dio pristupa osnoženoj politici zdravstvenoj. Ovo će biti eh, holistički pristup u čijem su središtu ljudi i ja iskreno vjerujem da ćemo dobiti e, šansu kao Europski parlament. Vi ste jako, jako radili na osvještavanju ovoga prioriteta kroz skupinu e, parlamentarci protiv raka. Mislim da vas ima više od stotinu koliko ja znam. U tokom godina ste naglasili ovo pitanje e, raka i sada je to za komisiju postao politički prioritet i ja mislim da imamo jedinstvenu prigodu da zaista e, uspijemo e, izmijeniti lice raka u cijeloj Europskoj uniji, a to je nešto što se nadam da ćemo zajedno postići. Istovremeno, Paskal je već spomenuo, vrlo naporno radimo na strategiji koju smo nazvali od polja do stola. To je vrlo važan dio zelenog plana koji smo predstavili u svibnju, a a to uključuje zakonodavne i nezakonodavne djelatnosti za poboljšanje održivosti u svim dijelovima prehrambenog lanca. Želimo podržati potreban zaokret ka prehrambenim sustavima koji imaju neutralan ili čak pozitivan učinak na okoliš, a pritom zadržavaju visoku razinu sigurnosti hrane koju naši građani očekuju. ono što ja business as usual, to više nije opcija i to zaista mislim. Dakle, građani više ne mogu prihvatiti ono što se događalo već e, godinama što se događa. Moramo napraviti takav e, okoliš za hranu koji je dostupan, e, odnosno tako da zdrava prehrana bude jednostavan odabir za sve građane Europske unije. Moramo prepoznati i nagraditi usluge koje nude naši poljoprivrednici i ribari koji proizvode našu hranu i čuvaju naše selo i oceane i nitko ne smije biti u tome izostavljen. Oni će odigrati najvažniju ulogu u prijelazu kao održivijim sustavima, te im u tome moramo pomoći. Ova će se strategija baviti različitim prioritetima, naročito smanjenjem korištenja i rizika od kemijskih pesticida, te smanjenje korištenja gnojeva i antibiotika. Neću detaljnije o tome e, govoriti jer će vjerojatno e, biti pitanja. E, želimo biti konkretni i postaviti si vrlo visoke ciljeve u tom pogledu. Ovo je ono što brine naše građane, a komisija namjerava u ovom političkom području postaviti realistične ciljeve i akcije za njihovo ostvarenje. Pozabavit ćemo se načinima za poboljšanje informiranosti kupaca, organizirat ćemo aktivnosti namenjene protiv značajnih izazova kao što su rasipanje hrane i gomilanje otpada od hrane i četvrto, dobrobit životinja. To je prioritet e, koji je meni osobito vrlo važan. Podrška tranziciji bit će zajednička poljoprivredna politika i zajednička ribarska politika kao osnovna oruđa kojima ćemo se koristiti. Zajedno ćemo raditi na ovoj strategiji kako bismo e, dobili rezultate koji su opipljivi i korisni za društvo, za okoliš i za gospodarstvo. Vi u odboru o Envi ste nam važni jer ćete postići pravu ravnotežu. Vrlo ću vas rado saslušati danas. Pokušat ću odgovoriti na što više pitanja, ali također ću uvijek vam biti dostupna za sastanke kako bih se pozabavila i drugim pitanjima. I prije nego što predam riječ vama, željela bih vam dati najnovije informacije o virusu COVID-19, a to je virus pod tim imenom ga sad poznamo. Kao što znate, situacija se razvija iz dana u dan, a mi na svim frontovima djelujemo da se suprotstavimo epidemiji. I to je bila moja poruka ministrima zdravstva Evropske unije prošli četvrtak na izvanrednom vijeću ministara zdravstva. Mi moramo biti ujedinjeni u svom odgovoru, koherentni i koordinirani kao države članice jer za virusa ne postoje granice. Granice stoga ne bi trebao imati ni naš e, odgovor. Je i fragmentacija nas čini ranjivima. imali smo vrlo dobar odgovor država članica i sada pojačavamo napore koje ulažemo u podršku državama članicama u njihovoj pripravnosti, što uključuje dostupnost financijskih sredstava za daljnju podršku. Već sam rekla da ćemo podržati zajedničku nabavku osobne zaštitne opreme jer je to traženo od nas, te osiguranju dostupnosti lijekova u Europskoj uniji. Na to pitanje se mogu vratiti vrlo blisko surađujemo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom, financiramo istraživanje i nudimo pomoć građanima Europske unije putem mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Također pružamo podršku Kini hitnim medicinskim potrebštinima. Imala sam sastanak sa kineskim veleposlanikom ovdje u Briselu. Odgovorili smo smjesta na njihove zahtjeve i 18 tona e, medicinske e, opreme je e, poslala Italija u Peking. Zaista moramo podržati Kinu kako bi ona zadržala ovu epidemiju. To je globalni napor, globalno nastojanje. Gledamo što rade države članice jer je to važno za njihov zdravstveni sistem, ali i za druge države kojih se to tiče. Dakle, Virus COVID-19 je za nas vrlo jasan primjer i podsjednik kako je važno surađivati na razini Europske unije u partnersu u borbi protiv velikih globalnih izazova. Kao povjernica sam zadovoljna što mogu reći da je razina koordinacije bila dobra, ali opet obzirom da se situacija razvija iz dana u dan moramo govoriti o činjenicama kakve su u ovom trenutku, moramo biti jako budni e, i paziti kakve će se promjene dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana. Ne znam jesam li prešla svojih deset minuta jako, nisam, hvala vam lijepa. Dakle, hvala, veselim se vašim pitanjima. Dakle, počinjemo sa e, pučanima. Nemate vremena na ekranu, pa ću vas ja prekinuti ako treba. Ja ću vas usmjeravati kada budete se približavali svojim, kraju svojih dvije minute. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospođo povjednice. Kao prvo želim zahvaliti i na ovom izvjesnom događaju prije dva tjedna u plenarnoj Dorani. Točno kao što ste rekli, imali smo jako mnogo energije koja je nastala nakon tog sastanka i nadam se da ćemo ju sada moći i kanalizirati i iz toga izvući e, konkretna djelovanja. U središtu naših napora treba stajati pacijent, trebaju se nalaziti, pa-, nalaziti pacijenti i na kraju tog procesa moramo postići doista taj uspjeh da možemo bolje liječiti rak, da možemo poboljšati e, šanse preživljavanja od raka i da možemo rak, da tako kažemo, pobijediti. Kako bismo pomogli pacijentima? Mislim da moramo u samu srž našeg interesa staviti i pravnike, zato što bi nam pravnici trebali reći kakve mogućnosti imamo prema europskim ugovorima i gdje bismo se trebali pomalo suzdržati možda. Meni e, ne bi e, bilo žao kada bismo na kraju dana dali preporuke državama članicama, ali bi mi bilo žao kada ne bismo imali europski instrument za to. A Europska unija može više napraviti od toga. Dakle, da kažemo da je to sve nadležnost država članica, da mi nemamo ništa tu za reći. To nije točno. Primjerice, na temelju pravila o jedinstvenom tržištu smo e, uredili duhanske proizvode, što znači da sigurno to možemo napraviti bolje nego što mislimo. A kada se radi o preživljavanju od raka, o nediskriminaciji, da si postavimo pitanje možemo li po tom pitanju više napraviti nego što bismo možda pomislili na prvi pogled. Zatim, moja druga točka, e, problem sa manjkom lijekova se zaoštrava, to je problem koji već dosta dugo postoji, ali zbog koronavirusa i zbog drugih e, izbijanja bolesti se taj problem još i pogoršava i stoga bih komisiji e, samo htio dati do znanja da bismo se trebali prioritetno baviti i tim pitanjem. Hvala, dvije minute i nekoliko sekundi za tebe. Sljedeća kolegica, izvolite. Gospođa Gutaland. Evo, Peter mi stavlja sada određen pritisak. Hvala vam, gospođo povjerenice, i hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste mi dali riječ. Kao prvo želim reći da mi je vrlo drago što ste rekli da ste opredjeljeni borbi protiv raka. Doista je važno da to ozbiljno shvatimo. A isto bih rado htjela reći da je vaša izjava o koronavirusu jako važna i samo još jednom želim reći ono što zapravo gore svi, a to je da moramo biti spremni, da moramo razmenjivati informacije. Mislim da je doista dobro ono što radite kada se radi i o znanosti i o tome da se pominemo da imamo to već uspostavljeno. A i ono što se tiče odnosa sa trećim državama. I stoga vas molim da nastavite raditi na taj način. Molim vas da ćete nas obaviještenima i um, učinite da su ministri zdravlja doista spremni na to. A sada bih se rado vratila na uh, plan za borbu protiv raka. To je isto tako vrlo važna tema. Mene zanima kako mislite raditi na E, uzrocima zbog kojih dolazi do raka, primjerice alkohol, i poveznica između sve većeg broja slučajeva raka te dnevne izloženosti e, kemikalijama i endokrinim disruptorima. Hoće li glavna uprava za zdravlje raditi e, usko sa glavnom upravom za okoliš kada sad radi o tome, posebice kada mislimo na buduću ažuriranu strategiju u kemikalijama do koje će doći ovo ljeto, kako će se to zajedno uskladiti. A isto tako znamo da imamo štetne utjecaje endokrinih disruptora i horizontalni utjecaj e, tih kemikalija. Tu razmišljam i o strategiji od polja do stola, o e, strategiji za protiv raka, o e, drugim strategijama kako će Europska komisija sve to povezati i pobrinuti se da se protiv endokrinih disruptora borimo na horizontalan način. Jer mislim da je to doista velik zdravstveni problem za Europu. Jer imamo prilike tu vidjeti da se našim građanima nanosi šteta zbog tih endokrinih disruptora i stoga mislim da trebamo napraviti više. Hvala. Gospođa Trilinoir e, iz Kluba za smikanju. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Govorit ću na francuskom. Gospođo Prvenica, ja se pridružujem onome što su rekli kolege i ja vam želim zahvaliti također na tome što ste pokrenuli ove konsultacije o e, planu za borbu protiv raka i to u Europskom plan, u Europskom parlamentu 4. E, veljače. Vidjeli ste koliko smo se mi u velikom broju mobilizirali protiv toga, posebice u okviru skupine MEPS e, Against Cancer, zastupnici protiv raka. Govorili ste o glavnim prioritetima, o prevenciji, o pristupu kvalitetnim e, liječenjima, o zdraživanju, o dijeljenju informacije, o ponovnom uključenju u život, e, o tretiranju e, boli i tako dalje. danas bih vam htjela postaviti konkretna pitanja i u ovoj fazi konzultacije htjela bih govoriti s vama o novcu. Moje prvo pitanje tiče se one same srži ove tema, a to je sama tema financiranja. Možete li nam već u ovom trenutku reći E, iz kojih izvora ćete financirati ovaj plan protiv raka. Mi smo u ovom odboru glasali o toj potrebi da imamo izmjenu proračuna u tu svrhu. Što je s time i e, u kakvoj se trenutno fazi nalazimo? Što je sa time u okviru rasprava u višegodišnjem financijskom okviru, kakva je vaša vizija financiranja tog plana? Možete nam dati neku ideju o tome kako bi mogao izgledati e, privremeni proračun? za ostvarivanje te strategije. I nekoliko sekundi, ako mi još ostaje, moje drugo pitanje tiče se dijeljenja prioriteta za europski plan, dakle između te misije za borbu protiv raka, e, obzor Europa i ove strategije. Hoće li misija Europe baviti se samo istraživačkim radom, a ili će te dvije inicijative se odvijati paralelno, te će morati zajedno surađivati na različitim prijedlozima koji će zajediti. Hvala vam na pažnji minuta i 53 sekunde. Izvrsno. Za klub ID gospodin Marko Ost. Zahvaljujem predsjedatelju. E, draga povjerenice, mi smo kroz vaše izlaganje zapravo potvrdili da ste angažirani kako biste omogućili našim potrošačima da odaberu zdravu i održivu prehranu i također time višu razinu informiranja. Dakle, e, no naša nedoumica je da će se taj cilj prenijeti u e, obveze koje će dovesti u opasnost našu e, nacionalnu proizvodnju hranu i također ugroziti naš izvoz. Kada govorimo o tržištu Europske unije, kada govorimo o tim schemama koje postoje u okviru ZPPA te kompatibilnosti sa postojećim regulativama je nešto što je itekako dovedeno u pitanje. A sve to se mora temeljiti na znanstvenim postignućima. Također govorimo o sustavu Nuntiscore koji je bio predstavljen e, kao jedini sustav e, e, znači etiketiranja koji je trenutno dopušten. On ne samo da nije u skladu sa člankom 35 uredbe Europske unije, nego također je riječ i o nutricionističkim informacijama i u potpunosti navodi potrošače na krivi put zato što e, naši potrošači dobivaju stvarne informacije o vrijednosti tog proizvoda koje kupuju. Mi moramo odgovoriti na legitimne zahtjeve naših potrošača koji zahtijevaju veće informacije o e, proizvodima koje kupuju, o hrani koje kupuju. Dakle, zašto razmišljamo samo o toj etiketi, etiketaturi koja je e, znači diskutabilna i postoje neke koje su i tekako valbidnije. Kada govorimo o tom formu e, koja je predstavila zapravo nekakvoj opciji koja bi mogla zamijeniti to, a što je Italija predstavila, to je ono što bi moglo e, biti za, zamjenjivo e, i koje će omogućiti potrošačima da shvate koji je stvarni doprinos e, tog prehrambenog proizvoda u ravnoteženoj prehrani. E, vođena je rasprava među mnogim državama članicama kako bismo našli zajedničko stajalište, a ne ono koje nam komisija nameće kao jedino moguće. Ova nova komisija pokušava sada proširiti e, zapravo izvješće koje govori o tim schemama koje bi se trebale koristiti, a hoće li pritom napraviti i ocjenu učinka i hoće li predvidjeti možda jedinstveno jedinstveni e, proizvodni model za održivu e, prehranu. Hvala. U ime kluba Zelenik, e, Times. Hvala vam, gospođo Prenice. U planu puta od polja do stola koji je objavljen jučer ste se referencirali na jedno izvješće o zemljištu gdje se govori o tome da nije moguće zadržati ispod e, sigurnog stupnja e, porast temperatura, osim ako se ne značajno ne promijeni način na koji se proizvodi hrana. Meni e, je bilo drago to pročitati, ali nije mi jasno kako će budući ZPP potaknuti poljoprivrednike na to. A strategija od polja do stola trebala bi nadopunjavati naše druge napore. Kao parlamentarni zastupnik koji sudjeluje u trenutnoj reformi ZPP-a, bojim se da vam moram reći da je to uh, u najmanju ruku optimistično. Isto tako, novi ZPP je i dalje dosta business as usual. To nije ona promjena paradigme koju traže građani, ali i poljoprivrednici. U zadnjem izvješću IPCC-a e se govori o tim promjenama i te promjene tu nisu. I u prošlom ZPP-u e, imali smo mjere za poticanje poljoprivrednika da smanje emisije i da zaštite okoliš. Ali 2017. godine iz poljoprivrede su bile na jednakoj razini kao i 2005. E, godine. Bioraznolikost, e, zemlja, voda, sve su tu stope kvalitete opale. A isto tako su i u alarmantnoj mjeri nestajale životinje, što jednostavno znači da ZPP ne funkcionira kako za poljoprivrednike, tako i za okoliš. Od polja do stola neće imati nikakvog smisla ako ostane samo strategija, ako ne bude imala utjecaja na dizajniranje budućeg ZPP-a trebamo provesti pravu evaluaciju isto tako i po pitanju e, zajedničke ribarstvene politike. Za veću bioraznolikost e, primjerice treba nam sustavna promjena. Još nekoliko sekundi samo. Strategija od polja do stola treba biti usklađena sa ambicioznim e, ciljevima iz zelenog plana, a nas zanima kako je to moguće ako nemamo pravu okolišnu procjenu ZPP-a.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 ja sam pročitala plan puta i strategiju za borbu protiv raka i to u detaljima. I sudjelovala sam isto tako i na onom događaju u kojem ste vi govorili na početku. Aspekti s kojima se bavimo u toj temi borbe protiv raka, dakle tu se radi o dijagnostici, o prevenciji, o liječenju, o naknadnom liječenju, sve to je u skladu sa poljskim strategijama koji su se nedavno usvojili. Europski plan za borbu protiv raka govori također i o skrbi i da bi tu pacijent trebao biti u samom centru svih tih e, nastojanja. Pristup liječenju treba zajamčiti svim pacijentima neovisno o tome gdje stanuju. No rado bih čula od vas nekoliko više detalja vezano uz istraživački centar u Raku. Tu se radi o istraživačkim metodama, o istraživanjima i ideja da se stvori jedna takva platforma mi se čini dobrom i čini mi se da će to biti nešto jako korisno za provedbu i nacionalne strategije, ali bih ipak htjela vas priopitati koliko konkretno će se oblikovati aktivnosti u tom centru. Primjerice, istraživačka struktura u ne toliko bogatim državama članicama EU je takva da nije dobro pripremljena za suradnju sa drugim državama. Tu mm, primjerice e, razmišljamo o trećem stupu programa IP. I stoga me zanima, misli li komisija osigurati ravnopravnu raspodjelu sredstava? Tu se radi o medicinskoj infrastrukturi i o drugim aspektima s tim u vezi. Mene zanima hoću li se, se sredstva i infrastruktura za rak staviti na jednaku razinu kao i dosad? Hoće li se samo promijeniti tokovi ulaganja? I hoće li se ulagačke aktivnosti moći razvijati na jednak način posvuda? I zadnje pitanje koje izazove nefinancijske prirode vi možete primjećivati koje vam javljaju države članice. Hvala. Zadnji govornik u prvom krugu u ime kluba GUE, gospođa Konječna. Važne koleginje, važni važna Zahvaljujem. Dragi kolege, e, dragi zastupnice i zastupnici, e, hvala vam povjerenici što ste došli u ovom trenutku e, u naš, na naš odbor. Htjela bih ukazati na jedan važan dan koji, se, koji ćemo bilježiti u subotu. Riječ je o znači, rijetkim bolestima. Dakle, to je dan kada se obećavaju rijetke bolesti. To je nešto što ne smijemo zaboraviti, a to je vezano uz ovo što ste vi danas rekli. Dakle, govorili ste ovdje o horizontalnoj, znači o, programu hor E, obzor i također mislim da postoji jako veliki problem kada je riječ o istraživanju tih rijetkih bolesti e, i također o lijekovima za takve rijetke bolesti. E, Europa bi trebala biti simbol takvog istraživanja i mi smo ti koji bismo trebali dobiti zajedničke rezultate i na tom polju. Imam jedno pitanje. Znači, kada govorimo o zakonodavstvu koje se veže uz prethodno razdoblje, e, kada je riječ o pomaganju pacijentima, njima možemo pomoći tako da im olakšamo pristup lijekovima i pristup medicinskom liječenju. Što to znači? To znači da će se e, znači, e, zakonodavstvo koje se tiče upravo tih pitanja trebati usvojiti na razini Europske unije i nakon toga prenijeti u nacionalna zakonodavstva u svim državama članicama. Dakle, postoje pacijenti koji imaju rijetke bolesti ili pa koji boluju od raka ali ipak nisu u stanju e, imati E, pravodoban pristup e, k terapijama te lijekovima. Na primjer, francuski i njemački pacijenti imaju pristup boljim lijekovima nego e, pacijenti u istočnoj Europi. Pitanje koje upućujem vama je sljedeće. Kako vi na to gledate i kako namjeravate ići prema naprijed u kojem smjeru kada je riječ o zakonodavstvu koje bi trebali pomoći usklađivanju u cijeloj Europskoj uniji, budući da je riječ o pacijentima o kojima sada ovdje govore svi ostali kolege i koji bismo smo mi htjeli uključiti u taj cijeli proces. Hvala. Dvije minute i jedna sekunda, briljantno. Hvala vam svima na pitanjima. Mislim da imamo jedan paket pitanja o raku i možda jedan drugi paket pitanja o strategiji od polja do stola i zatim neko još dodatna pitanja. Je li vam u redu govoriti 10 minuta? Hvala vam lijepa na ovom prvom krugu pitanja. Ne znam bili ih ovako grupirala, zato što ja ne gledam tako na zdravlje. Ja gledam na to na horizontalan način i mislim da ne možete gledati sve u paketima, ne možete misliti da je rak jedan paket, a strategija otpora do stola drugi paket. Jer ako tako na to gledate, onda ćemo se ponovno vratiti u one probleme s kojima smo već jako dugo suočeni, Paskale. Uh, Pokušat ću ste dotaknuti nekih spomenutih točaka. Naravno, neću moći na sve odgovoriti, ali pokušat ću se na to vratiti još naknadno. Kao prvo, bih htjela reći nešto općenito. Mislim da moramo krenuti od toga. Naime, netko je vrlo ispravno rekao, jedan od pametnih zastupnika je s pravom rekao da moramo imati građane i pacijente u samom središtu naše strategije. Pa ja mislim da je to bez sumnje tako. To je bez sumnje tako za vas ovdje u ovoj dvorani, kao i za mene, kao povjerenicu za e, pitanja za zdravlja i sigurnosti hrane. Tako moramo raditi. Ako ne krenemo s tom dobrom voljom i sa tom idejom da će građani pacijenti biti u samom srži onog što radimo, onda nećemo moći ići naprijed. Za mene je to jednostavno tako a kasnije ću se vratiti na odgovor oko toga što ćemo raditi i kako će to biti usjetočno na pacijente. Pa zapravo da, ako me se za išta može optužiti u proteklih 20 godina je da sam ja izrazito usjetočena na pacijente i to neće se promijeniti sada. Moramo biti naravno uravnoteženi u tome što mislimo napraviti kako bismo postigli naše ciljeve. Petra Elize je spomenuo da trebamo kanalizirati svu onu energiju koju smo imali prilike doživjeti onog dana tijekom e, naše konferencije. Da, slažem se s time. Osjećaj kojeg sam ja imala nakon tog događaja je bio taj da e, je bilo jako mnogo dobre energije, jako sam se pozitivno osjećala, ali onda sam se sljedeći dan probudila sa jednim golim osjećajem velike odgovornosti za sve nas, zato što su sada očekivanja toliko visoka po pitanju raka da mi moramo ostvariti rezultate. I stoga smo već započeli s time od prvog dana. Započeli smo ne samo održavati sastanke sa dionicima, već ću ja i osobno svaka dva tjedna dobivati e, briefing o, tome i imat ćemo sastanke svaki mjesec dana o tome, jer moramo svi zajedno raditi na osvajanju tog plana. Hoće nam trebati pravnici i zakonodavstvo, to vam u ovom trenutku još ne mogu reći. Države članice dosta dobro već rade na toj temi, ali moramo vidjeti gdje se nalaze problemi i tu na, nam potrebni vi sa vašim e, feedbackom. Hvala vam na komentarima o koronavirusu. I što se tiče razine pripravnosti, tu ste u potpunosti u pravu. Zbog toga sam ja od samog početka imala osjećaj da moram biti proaktivna, što znači da svaki put kada smo nažalost imali neku dojavu da je još jedan slučaj potvrđen u nekoj državi članice Europske unije, ali i drugdje, odmah sam kontaktirala ministra zdravlja prije nego što su oni mene nazvali, prije nego što su došli na sastanak vijeća ministara, da ih pitam je li mi išta potrebno, kakva je situacija. Tu se radi o tome da moramo biti proaktivni, a ne da dođemo kasnije i da kažemo da smo mogli napraviti bolje. Naravno da ćemo naći greške onome što radimo, ali barem možemo pokušati i suočiti se sa izazovima u onom kada ono, oni nastaju. I u tom smislu sam kontaktirala svakog pojedinog ministra zdravlja kada su u njihovim državama bili potvrđeni neki slučajevi. Govorili su o strategiji od polja do stola, o planu za borbu protiv raka, te ste spomenuli naravno i pitanje endokrinih disruptora. Kao što sam već na samom početku rekla, plan za rak te strategije od polja do stola neće biti dvije odvojene stvari. Mnogo toga što se nalazi u strategiji od polja do stola ući će isto tako i u strategiju za borbu protiv raka i obrnuto, zato što moramo vidjeti e, primjerice kako postupiti po pitanju prevencije. Endokrini disruptori, znate da je to velika tema. Mnogi od vas u ovoj dvorani svakako su stručni od mene o tome, ali što više čitam, to više doznajem i to više mislim da moram zapravo znati još i više. Trenutno se provjerava eh, provjeravaju ti propisi, koliko su prikladni i moramo vidjeti kakvi će biti tu rezultati. Zatim imamo već o eh, biocidima i o pesticidima neke prve procjene. Nije te lako procjenjivati rizike, te EFSA sada upravo provodi procjene i moramo raditi na način da možemo dobro pocijeniti što se događa i sa drugim tvarima i po pitanju drugih materijala, jer mnoge te zabrinutosti tiču se ne samo moje glavne uprave, već i drugih glavnih uprava kada se radi o kozmetičkim proizvodima, primjerice ili u igračkama. Iz toga ćemo izraditi prijedlog u okviru strategije od do stola i o tome. I da, svjesna sam toga e, da pokušavamo isto tako i vidjeti kako izgleda rizik što se tiče potencijalnih e, koktel učinaka. To vi niste spomenuli, ali e, sam htjela reći, to isto tako moramo vidjeti. Nekoliko e, zastupnika je postavilo pitanje kako će izgledati financiranje plana za protiv vraka. Evo, Veronik primjerice da s pravom se zabrinuti o tome jer mnogo često se događa da iznosimo prijedlog i da onda nemamo financijska sredstva za to, ali komisija komisije to prioritet i to ste čuli od same predsjednice fonda što znači da znamo da će se to financirati putem e, obzora i misije za rak koja će dobro raditi sa planom za borbu vraka. Ne možemo odvojiti e, te dvije inicijative, potom nam je suradnja. Njih će se financirati putem Europskog socijalnog fonda, putem e, europskih digitalnih fondova, jer će e-zdravstvo biti vrlo važno pitanje. Ne mogu vam u ovom trenutku reći o kakvim se iznosima točno radi, ali mogu vam reći da, budući da je to prioritet za komisiju, da sam dosta e, sigurna da ćemo imati i financijska sredstva za to da možemo doista ostvariti plan za borbu protiv raka. Zatim, postavljeno pitanje, ako sam dobro shvatila, od jednog talijanskog parlamentarnog zastupnika koje je postavilo pitanje o obilježavanju e, proizvoda, o nutri u Od do stola će isto tako e, razmatrati i pitanje obilježavanja proizvoda, ali moram biti apsolutno jasna jer trebamo razmišljati u smislu načela i svi mi trebamo se baviti time, a načelo je to da potrošači imaju pravo na jasne informacije o tome što kupuju sa polica u dućanima. I stoga vam ja ne mogu u ovom trenutku reći o kakvom će se obilježavanju točno raditi. Nutri-score je jedna vrsta, a sada upravo radimo evaluaciju da vidimo e, koje se različite vrste obilježavanja koriste i mislim da moramo biti svjesni činjenica i da unutar država članica moramo harmonizirati naše pristupe jer onda možemo dobiti bolje informacije o tome. Znam da su neke države članice zabrinute za o nekim takvim e, metodima obilježavanja. E, sve ćemo to procijeniti i e, nadam se da ćemo onda to moći ugraditi i u strategiju od do stola i tu ću onda se zaustaviti s odgovorom na to pitanje. ZPP i zeleni plan. Da, imate pravo. To je zamljavajuće pitanje, ali moramo jasno reći sljedeće. ZPP mora imati određene ambicije i moći provesti ono što se predlaže u zelenom planu. Što znači da sada provodimo analize što je zatražio Europski parlament o tome kako ZPP može ostvariti ambicije zelenog plana, te ćemo vam se vratiti s povednim informacijama o tome. Zatim je netko postavio pitanje hoću li ja pokušati nagnati druge na to. Da, ja ću to raditi u mom naslovu stoji da sam ja povjednica za zdravlje i sigurnost hrane, ali to nije samo to, to je moje osobno uvjerenje, to je moje etičko načelo. Izradit ćemo dakle strategiju od polja do stola, to će biti ambiciozna strategija, bit će tu problema, ali ja sam tu da zaštitim građane i potrošače i učinit ću sve ono što se od mene očekuje. Rijetke bolesti, Evo sada ću zaključiti prije nego što mi predsjednik kaže da sam iskoristila svoje vrijeme. Postoji dosta dobrih primjera što države članice mogu postići ako zajedno surađuju. Imamo Europsku referentnu mrežu za rijetke bolesti primjerice. To je dopustilo pacijentima da tupe e, stručnoj pomoći e, diljem različitih država članica i mislim da je to nešto što bismo svakako trebali podržati. To je jedan simbol onoga što možemo postići kada zajedno surađujemo, a možemo zapravo napraviti još i više od toga. U tom kontekstu ste onda spomenuli i e, procjenu zdravlja Znate da imamo e, neki problem e, sa time da to ne podržavaju svi dionici, svi države članice. Tu vi možete pomoći nama kroz vlastite države članice da dobijemo podršku za to. Ja osobno smatram da moramo napredovati e, po pitanju tog prijedloga komisije. Procjena zdravlja i tehnologije je vrlo važna za pacijente moramo naći neki način da napredujemo. Kako to mislim postići? Pa već sam u bilateralnim sastancima to počela spominjati kada se nalazim s ministrima, posebice s onima za koje znam da su jako zabrinuti o ovoj temi. No, kad pokušavamo promijeniti nešto što je toliko dugo već e, u blokadi, onda moramo shvatiti što ljude zabrinjava, koliko možemo biti fleksibilni, a kao komisija smo mi bili fleksibilni do sad i kako možemo ukloniti te zabrinutosti i onda krenuti dalje. I imam dosta eh, dobru nadu u to da ćemo moći eh, to ostvariti. Zatim eh, govorimo i o pedijatrijskom zakonodavstvu koje ćemo uskoro donijeti gdje ćemo se baviti isto tako i lijekovima. To je još jedan drugi dio moje strategije. Evo, dotaknula sam se većine stvari, ne svega, ali vjerujem da ćete se još na to vratiti kasnije. Hvala. U redu i onda... Da, imate pravo, to ne bi trebali biti paketi, sve teme su međusobno povezane. Prijeći ćemo sada na drugi krug. Imate sada svaki jednu minutu i ja ću biti dosta strog u tome jer je bilo dovoljno pitanja. I Vidim da se još neki javljaju, ali nemojte okrivljavati Tanišo niti mene ako se nemate pravo javiti za riječ. Krivite vaše koordinatore jer vam nisu dali e, slotove u ime vašeg kluba prije početka ovog sastanka. Opet ćemo krenuti sa EPP-om. Jessica, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedatelju. Govorit ću na švedskom. Dakle, kada govorimo o lancu hrane, naravno da bi on trebao biti održivi. A kada govorimo o održivosti, mi znamo da je zapravo postoji veliki problem sa zapravo e, e, prekomjernim bacanjem hrane u europskoj poljoprivredi. Nama treba, znači, ja bih htjela postaviti sljedeće pitanje. U toj strategiji od polja do stola što mislite napraviti kada je riječ o korištenju antibiotika na razini Europske unije, odnosno kako bi ta proizvodnja mogla postati održivija? E, također i kada govorimo o proizvodnji naših prehrambenih e, proizvoda, e, je li komisija možda pripremila drugačije zakonodavstvo, odnosno pripremila prijedloge za drugačije zakonodavstvo koji bi išli u tom smjeru. Zahvaljujem. Mirjam Dali, izvolite. Zahvaljujem. E, zahvaljujem. E, molim vam da na javno zahvalim i na vašoj dostupnosti i otvorenosti da raspravljate o mnogim temama. Ja bih sada odmah priješla na naša e, pitanja. Dakle, kada govorimo o Europskom planu za borbu protiv raka, nama treba uspostava europskog prostora podataka o zdravlju, to ste spomenuli. Mene zanima kako će to funkcionirati, zato što mnoge države članice nemaju nacionalne prostore podataka o zdravlju. Vrlo često često ti podaci se i skladište na nekompatibilnim platformama. Kako možemo imati jedinstvenu kompatibilnu platformu i kako to možemo implementirati na europskoj razini? A e, drugo, znači, e, pitanje se odnosi na to kako bi Europska unija i Europska komisija se mogla osigurati da lijekovi za redke bolesti također i za rak budu dostupni u svim državama članicama. Svi znamo koliko je to važno. E, bitno je pacijentima da imaju lak pristup lijekovima gdje god da se nalaze. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime e, Renewa Andreas Gluck Zahvaljujem što se danas ovdje, povjerenice. E, kada govorimo o infekcijama COVID-19 virusom, brojke su e, vrlo dojmljive. E, dakle, liječnici su ti koji kažu da iza tih brojki stoje ljudska bića. Ove mjere koje su poduzete u Kini su zaista nevjerojatne. U nekoliko dana su izgrađene čitave bolnice i mi, iako ne znamo jesu li kineske vlasti napravile sve što su mogle, mi si moramo postaviti pitanje kako bi se Europa mogla nositi sa takvom situacijom da do nje dođe. Nemojte me krivo shvatiti. Ja mislim da je dobro da e, zapravo e, velik dio znači, tog zdravstvenog sustava je na državama članicama, ali očito je kad kod ovakve epidemije, e, ako do nje dođe, nama će trebati više Europe i mislimo da bi Centar za sprječavanje kontrolu bolesti trebao imati veće nadležnosti i više resursa. Drugo, kada govorimo o ovoj e, kriznoj situaciji i znači toj nepravilnoj birokraciji ne bi, ne bi nas to smjelo usporavati. Znači Europska agencija e, znači za lijekove ne bi e, se trebala temeljiti samo znači na slučajeve trećeg studija, nego stadija, nego također na slučajeve prvog i drugog stadija. po pitanju te teme koje korake mislite poduzeti? Kada govorimo o tom obliku koronavirusa, Europa se dobro brine kada je riječ o javnom zdravlju, mislimo da možemo biti i puno bolji, pa onda učinimo to. A sada u ime puđenja Monsera, izvoli, imate riječ. Puno hvala. E, draga povjerenice, ja vam čestitam na tom Europskom planu za borbu protiv raka i na javnom saslušanju koje je trenutno u tijeku. To će biti velika prilika da e, zapravo e, pacijente i dionike približimo Europskim, Europskoj uniji i također da ih uključimo u taj razred tog plana. Kada govorimo o prevenciji u Znači, predstavljanju e, tog plana prevencija je jedan od ključnih e, točaka, ali ne smijemo zaboraviti i mentalno zdravlje. Stres i tjeskoba su e, okidači koji mogu izazvati mnoge bolesti, među kojima i rak. Moramo naučiti ljude da se nose sa stresom, također i sa psihičkim pritiscima koji su znači značajni čimbenici rizika. Također moramo promovirati fizičku aktivnost, zdravu prehranu, moramo se boriti protiv e, znači ovisnosti kao što su alkoholizam i pušenje i također moramo raditi prvenstveno i na prevencijama mentalnog zdravlja. Hoće li ovaj europski plan koristiti tu sveobuhvatni holistični pristup koji će uključivati i mentalno i fizičko zdravlje za prevenciju e, e, oboljevanja od raka ili ne? Hvala. E, gospođo povjerenice, gospodine predsjedniče, ova strategija za E, e, strategija od polja do stola uključuje čitav prehrambeni lanac. Znači nije samo riječ o proizvođačima i poljoprivrednicima, ali kada govorimo o njima, poljoprivrednici su često oni koji ostaju e, zapostavljeni. Kada govorimo o jačanju tog našeg prehrambenog lanca, to je nešto što ne bi trebalo predstavljati rizik za male industrije i mala prehrambena gospodarstva koje vrlo često ne raspolažu potrebitim instrumentima kako bi zadovoljili sve propise i norme postoje dvije važne stvari, dva pitanja. Prvo, kako možete zajamčiti da ta strategija nema negativan učinak na 10 milijuna malih eh, poljoprivrednih gospodarstava? I drugo, kako možete zajamčiti da, ta strategija eh, neće izazvati eh, da ti mali poljoprivredni proizvođači koji se neće prilagoditi normi, da neće izgubiti svoj dohodak? Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Moje pitanje ide u sljedećem smjeru. Dakle, kao što ste nas i sami podsjetili tijekom vašeg izlaganja, potrošači žele znati što je to točno što kupuju, a to vrijedi ne samo za pitanje prehrambenih proizvoda, nego također i za navođenje geografskih oznaka, nego također i na e, ukazivanje na prisutnost GMO sastojaka. Kada govorimo o e, zdravlju e, ljudi i životinja, E, ti, ta pravila još uvijek nisu u potpunosti jasna. Ovdje prvenstveno mislimo na soju i na kukuruz, zato što postoji vrlo jasna linija Europskog parlamenta po tom pitanju i da nadam se da ćemo napokon zaokrenuti e, trend u tom pitanju. Moje pitanje je sljedeće. Kako komisija u budućnosti misli e, doživljavati te odluke Europskog parlamenta koje se donose velikom većinom? Hoće li se one poštivati kao što je to najavljeno? Hvala. And for, uh, greens. A sada u ime Petra de Suter. Povjerenice, hvala vam što ste danas došli ovdje na naš odbor i na vaše velike ambicije za borbu protiv raka i ovaj plan koji je upravo pokrenut. Dakle, drago mi je što to i tekako ima veze sa prevencijom te također povezanošću sa strategijom od polja do stola. Vi ste nam obećali da ćete e, raditi na smanjenju i to do 50% u korištenju pesticida u e, idućih deset godina. Ali jučer smo u mnogim novinama mogli pročitati iz e, studije Corporative e, Observative Europe da se vrši jako snažan e, pritisak E, kada je riječ o smanjenju standarda za korištenje e, pesticida, kada je riječ o toj, tim važnim prehrambenim proizvodima, dakle, hoćete li se boriti e, kako bismo smanjili korištenje pesticida u našoj okolini, ali kako će, to nam je jasno da to želite kada je riječ o našom okružju, ali kako ćete se boriti protiv toga u komisiji kada je riječ o sklapanju sporazuma sa, recimo, trgovinskih sporazuma sa drugim državama, kao što je, na primjer, Kanada, a tako da se sačuvaju i interesi naših velikih industrija u tim sporazumima. Zahvaljujem. Mislimo da imamo dovoljno pitanja za ovu drugu rundu. Izvolite, možete e, odgovoriti i vjerujem da ćete imati i konkretne, e, želimo konkretne odgovore od vas. Ja ću dati odgovore kakve mogu. Ne znam hoće li biti konkretni ili ne, odlučit ćete e, sami, ali vjerujem da ćemo se ponovno sresti za nekoliko mjeseci ovdje. Dakle, ovdje smo govorili o mnogim pitanjima. Sada ću samo evo brzo proći kroz svoje bilješke. Dakle, prvo GMO. Kada govorimo o GMO, Europska komisija trenutno radi kako bi stvorila pravni okvir e, koji su predložili Europski parlament i vijeće po pitanju odluke o davanju ovlaštenja za određene GMO sastojke na temelju znači Europske agencije za sigurnost hrane, na temelju njihovih e, izvješća i ono sve ono što je predviđeno u okviru zakonodavstva već postojećeg za GMO. Dakle, mi smo razmišljali o mogućim e, rješenjima zato što e, ali u međuvremenu, znači, Europska komisija je odlučila da će sjediti propise koje su e, odredili zakonodavci. Znate da je Europska komisija predložila amandmane 2017. E, godine koji su usmjereni na direktivu koja se odnosi za neke države članice e, po pitanju opt-outa ne samo zbog razloga sigurnosti, ali su zakonodavci nisu usvojili te amandmane. Kada je riječ o antibioticima, to je ogromna tema ja sada neću ulaziti ponovno u program vezano uz zdravlje, zato što je i to jedno od transversalnih pitanja. E, korištenje, odnosno bolje reći zlouporaba antibiotika te otpornost, antimikrobna otpornost, e, je jedan od velikih e, problema s kojim se moramo suočiti. Moramo ga uhvatiti za rogove. Imamo novu, novo e, veterinarsko zakonodavstvo koje će stupiti na snagu 2022. godine, nadamo se, koje će ograničiti korištenje antibiotika u e, uzgoju životinja. No također moramo razmotriti taj plan i kada je riječ o farmaceutskoj strategiji i to je kao što vidite transferzalna tema. Europski prostor podataka o zdravlju, ja mislim da se nitko ne slaže s time da ne bismo trebali napraviti više kada je riječ o digitalizaciji e, po pitanju korištenja podataka. Naravno da postoje neki problemi sa tim eh, zdravstvenim podacima. Moramo biti jako oprezni kada je riječ o upravljanju tim podacima i o etičkim pitanjima i o propisima kojima će to biti regulirano. Trenutno razmatramo čitav niz projekata eh, te želimo osigurati interoperabilnost, interoperabilnost među državama članicama. Kao što znate, neke države su naprednije od drugih, a mi ćemo do kraja godine vjerojatno moći eh, doći već sa prijedlogom tog novog E, zakonodavstva. E, COVID-19, e, oblik koronavirusa, kada govorimo o suradnji na području istraživanja, ja vam moram reći da smo nakon izbijanja epidemije odobrili 19 milijuna eura više upravo za istraživanja vezane isključivo uz taj koronavirus kako bismo našli novo cijepivo. I mi smo usredni u tome da podržimo sva dodatna istraživanja koja će ići u tom smjeru. E, kada govorimo o mentalnom zdravlju, ako se zdravlje e, može podijeliti između znači, zdravlja biljaka, životinja i ljudi, onda istina je da je mentalno zdravlje iznimno važan dio ljudskog zdravlja i on je neodvojiv od ostalih aspekata zdravlja. Upravo zato e, važno je podsjećati stalno na e, teme kao što su stres i druge mentalne bolesti koje apsolutno imaju jako velik utjecaj na ljudsko fizičko zdravlje i to ponajviše u proteklih nekoliko godina. Ako e, Petra, ti si govorila zapravo da ovdje i komisija mora igrati igru vezano uz e, industriju kada je riječ o trgovinskim sporazumima. Dakle, e, po onome što se moglo čitati u tisku, e, da postoje različiti scenarij. Ali ono što vam ja mogu reći je sljedeće. Znači, trgovinski sporazumi se neće mijenjati na razini znači, pitanja zdravstvenih uvjeta kada govorimo o Europskoj uniji. Mi nećemo promijeniti taj zahtjeve vezane uz osiguranje zdravlja e, na uštrb znači, naših građana, a kako bismo pogodovali industriji. To se neće dogoditi. E sada, pitanje je kako to napraviti. Dakle, to ne znači nužno, tako da se moramo svađati, ali možemo na temelju znanstvenih podataka te čvrstih argumenata uvjeravanjem postići ono što želimo. Mislim da komisija jest jako ambiciozna i sa tim zelenim planom, te će također biti i ambiciozna e, po pitanju strategije od polja do stola. Postoji čitav niz tih prioritetnih tema e, koje u prvi plan stavljaju okoliš i potrošača i ne mislim da ćemo e, napraviti korake unazad po pitanju razine ambicije. Ako smijem, dodala bih još jednu stvar koja možda baš nije tako konkretna, ali to je nešto što ja smatram važnim. Dakle, moramo raditi na transversalnoj razini, također i kada je riječ o suradnji među povjerenicima. To je ono što mi pokušavamo napraviti. Mi više ne radimo u odvojenim odjeljcima, mi radimo na tematskim raspravama, na intersektorskim e, e, e, znači, dokumentima, razvijanjem strategija koje ćemo provoditi u praksu u budućnosti. Htjela bih ispraviti samo sebe po pitanju jedne stvari. Znači, povjerenik Sinkevičius koji, je, koji će biti odgovoran za endokrine disruptore. Dakle, to je nešto što ne ulazi u strategiju od polja do stola. E, nulto, znači zagađenje, nulta stopa zagađenja i strategija za kemikalije jeste mi ćemo surađivati vrlo blisko s njima na razradi svih strategija. Idemo sada na treći dio pitanja, krećemo od Pučana, izvolite. Pani e, na świecie rocznie dokonuje się Hvala povjerenici. Svake godine, svake, e, cijelim svijetom svake godine imamo 450 tisuća ubistava i policija je već e, uspostavila sustav za ulaženje u trag ubojicama. A sad govorimo o raku. 2014. 10 milijuna ljudi je su umrli od raka u cijelom svijetu. Imamo financijska sredstva, imamo organizacije i moramo uspostaviti učinkoviti sustav za borbu protiv raka. Mi trebamo sustav ranoga otkrivanja i dijagnostike kako bismo mogli uspostaviti dobru profilaksu, modernu terapiju koja će biti dostupna svima. To zanima sve građane i neće nam oprostiti ako ne uspijemo. I ja sam liječnik i radim na odjelu za onkologiju a trećina nas u ovoj prostoriji umrijeće od raka. Ne znam da li da vam zahvalim na ovom pitanju ili komentaru. Bilo konkretno, ali... E cer gospodin Čečet. Zahvaljujem. Gospođo povjerenice, evo, u, znači, obrazloženju te strategije od polja do stola mi smo čuli od Europske komisije e, velike namjere vezane uz poboljšanje dobrobiti životinja i smanjenje korištenja pesticida te poboljšanje okolišnih uvjeta za naše poljoprivrednike i također da neće biti dodatno otežani e, novim e, birokratskim opterećenjima. No istina je da se moraju razriješiti nekakva pitanja koja su trenutno vrlo nužna, a to je frustracija poljoprivrednika koji se moraju nositi sa svim tim promjenama. Također u Španjolskoj znači, smo na rubu takozvani takozvanog rata sa poljoprivrednicima i to zbog e, e, stvarno opravdanih razloga. Strategija od polja do stola je umrla i prije nego što je zapravo započela, a ja vas molim da saslušate naše poljoprivrednike sa jednakom e, pažnjom kao što slušate možda i znanstvenike, nekakve fundamentaliste, nekakve ekologije i tako dalje. Pitanje je sada kako ćete tu novu strategiju moći ugraditi u, u trgovinsku politiku kako biste mogli spriječiti e, e, da u Europsku uniju i dalje ulaze proizvodi koji se proizvode sa svime onime što ovdje upravo želimo zabraniti. Jelena Borzan, izvolite, imate riječ. Hvala predsjedatelju. Naš kolega je specijalist onkologije, ja sam specijalistica sportske medicine, pa vas potičem da se borite protiv raka sportom. Kad govorimo o raku, mislim da je vrlo važno reći da nezdrava prehrana je jedan od najvećih faktora rizika. Europa postaje sve deblja i bolesnija svake godine a plan za borbu protiv raka i plan e, od polja do stola je naša šansa da spasimo živote. Prosječni e, kupac e, vrlo brzo odlučuje o kupovini Nutriscore je jako dobar sustav kojim potrošač može donijeti odluku na jednostavan način. Nutrisko to ankete preporuča šest država članica u kojoj živi 232 milijuna stanovnika. To je više od polovine europske populacije i to je jako dobro prihvaćeno od strane potrošača i moje pitanje je stoga što možemo očekivati kad se odnosno kad možemo očekivati objavljivanje evaluacije refita o e, uredbi o e, zdravlju i hrani. Hvala, Federe. Hvala e, povjernice na otvorenosti koju ste pokazali prema odboru i članovima, odnosno zastupnicom parlamentu. Vrlo ste kratko spomenuli da u okviru plana od polja do e, stola poduzeće se mjere za dobrobit životinja. Želio bih e, E, ponoviti da je postoje dva odjeka o strategiji za dobrobit životinja, to nije napravila posljednja komisija, kao i zakon o dobru životinja. E, e, imate jako snažnu podršku za ove pokrete. Imali smo neke stvari u prošlom mandatu u svezi e, zakonodavstva za veterinarstvo i e, medicinu, ljudsku medicinu. E, neke države već imaju te sustave, a drugo što se tiče raka, Imamo jednu veliku anomaliju e, e, gdje se vidi koliko ljudi ubija e, spušenje u Švedskoj i Norveškoj. Im postoje znači različiti način da se borimo protiv raka. Za poučene, Natalija Kolastele, aktiv Hvala. Htjela bih se osvrnuti na manjak lijekova, jer znamo da je jako veliki postotak lijekova e, da se proizvodi u Aziji i da je njihova potreba još sad i e, veća zbog toga što su neki lijekovi važni za borbu protiv koronavirusa. Dakle, zanima me što je sa medicinskom opremom, što je sa zaštitom osoblja, sa rukavicama, maskama i tako dalje, koji su 50% e, proizvedeni u jednoj tvornici u Kini, koja također sada ne može pokriti sve potrebe i zanima me isto tako kako izgleda sustav e, pristupa lijekovima između država članica, da imamo doista jednu veliku transparentnost i kad se radi i o liječenjima u Europskoj uniji. Zanima me kada bismo mogli dobiti jedan informatički sustav koji će biti zaštićen, koji će biti posvećen razmjeni informacija o cijeni lijekova, o razini zaliha i o drugim korisnim informacijama i to e, podijeljeno po svakoj državi članici. Hvala. Goje Nikolas, eh, hvala predsjedatelju. Ovdje se ne spominje eh, potrošnja eh, mesa i mliječnih proizvoda. Znam da se radi samo o nacrtu, da će kad dokument bude objavljen to biti drugačije, ali pretjerana proizvodnja mesa i mliječnih proizvoda, a ako to ne spomenemo, to će biti jedan veliki prevod. Komisija je prezentirala 31. siječnja strategiju od polja do e, stola i tu je rečeno da ako se smanji stočni fond da će se smanjiti populacija u ruralnim područjima. To nije e, pametno rečeno tu se govori o monokulturama za proizvodnju stočne hrane. Moje pitanje je, mislite li da smo trebali uvesti održive e, razine gustoće nakon koje e, poljoprivrednici ne bi dobili financiranje iz zajedničkog poljoprivrednog plana i da imamo problem sa industrijskom intenzivnom proizvodnjom mesa? Hvala. Dobro jutro, gospođo povjerenice. Hvala vam na vašem e, kompetentnom e, radu. Osim što s vama dijelim e, također i ove zabrinutosti vezane uz oznaku na proizvodima Nutri-Score. Mene sada zanima kako možemo misliti da smo koherentni kada govorimo o očuvanju bioraznolikosti, o smanjenju pesticida, a istovremeno donosimo na naše tržište veliku količinu prehrambenih proizvode koji nisu u skladu sa našim europskim zdravstvenim standardima. Što se tiče Europskog plana za borbu protiv raka, ja želim izraziti e, zapravo svoju sreću kao liječnica. Kako se e, Europa može učinkovito boriti protiv raka, ali istovremeno pokazati i otvorenost tvrtgovini, znači hranom koja predstavlja znači kancerogene tvari koje sadrži endokrine disruptore. To je pitanje koje si moramo postaviti. Također, mene zanima kako, koje to specifične e, mjere mislite usvojiti kako biste omogućili da oni ljudima iz nepovoljnih područja da se olakša pristup eh, dijagnosticiranjima i pregledima. Hvala i zadnje pitanje. Izvolite. Hvala predsjedatelju, draga povjernice. Evo ja sam ovdje. Ako komisija zaista želi promijeniti način na koji proizvodimo i konzumiramo hranu, onda strategija mora biti i više nego ambiciozna suočimo se sa realnošću e, proizvodnje životinja. Mislim da vam ne moram govoriti o e, brojkama koje govore o tome kako intenzivna proizvodnja mesa utječe na okoliš. To je jako povezano sa vašim portfoljom koji je antimikrobna e, rezistencija. E, Evropski građani su vrlo jasno e, rekli da žele završiti e, sa e, uzgojem životinja u kavezima. Ta inicijativa dobila 1,6 milijuna potpisa. Nedavno smo čuli tri znanstvena pitanja o dobrobiti životinja koja kažu da i je o, um, organskih sustava e, dobra u usporedbi sa drugim konvencionalno uzgojenim sustavima. Tu se daje podrška e, u eliminaciji kaveza, trebamo konačno reformirati ono kako se brinemo o životinjima, kako bismo postigli cilj stvarnog napuštanja uzgoja životinja u kavezima. Hvala. Moram otići, zamijenit će me prva potpredsjednica, ali sam e, vam želio prije toga zahvaliti, a onda ćete imati otprilike 10 minuta da odgovorite na zadnji krug pitanja. Hvala. Thank you Najljepša hvala. Evo imam odgovore koji možda nisu baš pravim redom prije svega. E, slušam poljoprivrednike jer njih treba slušati. Moramo ih podržati u ovoj tranziciji. Moramo im pokušati pomoći dati alternative koje mogu koristiti. To je vrlo važno moramo s njima surađivati i već sarađujemo s njima u smislu obrazovanja, tako da mogu koristiti alternativne načine održivoga eh, poljoprivrednog uzgoja. Moramo im ponuditi eh, poticaje kako bi zajedno s nama pratili taj proces. Vrlo ću jasno reći u našoj strategiji od polja do stola imat ćemo vrlo specifične ciljeve kako za rizike, tako i za korištenje pesticida. To sam već ponovila nekoliko puta i to je vrlo jasno. E, trošenje hrane, odnosno uzaludno bacanje hranje, to je puno puta se pojavilo kao pitanje kad se govorilo o prehrani, zdravoj prehrani. Ja mislim da je vrlo važno da se pozabavimo time kako e, gledamo na uzaludno trošenje hrane u, u trenutku u Europskoj uniji nemaju svi pristup zdravom obroku svaki dan, a s druge strane toliko se hrane baca to je nešto što smo uključili stoga u našu strategiju. Moramo se pozabaviti održivom, održivom konzumiranjem i zdravom prehranom, a to sve spada i pod prevenciju bolesti. Evaluacija, odnosno refit, e, netko je pitao, to će doći u isto vrijeme kao i strategija od polja do stola. Dobrobit životinja, da, to je veliko područje. Ja sam jako svjesna da je to prioritet i nadam se da ćemo se pozabaviti zakonodavstvom opet do kraja 2020. da vidimo što treba mijenjati i treba li što mijenjati, vjerujem da treba ne, nedostatak lijekova, ne možemo govoriti o jednom uzroku, stvari su složene jer ako se bavimo lijekovima i pristupu lijekovima moramo vidjeti čega ima, čega nema, kakve su cijene e, i e, to je u nadležnosti država članica. Evropska unija se bavila strategijom u prošlih nekoliko godina. Tražim, čekamo evaluaciju pedijatara i zakonodavaca u području medicine da vidimo kako se stvari mogu poboljšati. Vrlo je jasno da možemo neke stvari promijeniti, a da i države članice mogu promijeniti stvari kako bi se e, osigurale bolje cijene i naknada troškova za lijekove. Strategiju e, ćemo donijeti do kraja 2020. I želim također spomenuti da, obzirom da je to povezano sa koronavirusom i osobnom zaštitom već smo prihvatili što su države članice e, tražile, to je zajednička nabava e, sredstava za osobnu zaštitu. Dakle, ja mislim, aha, e, kavezi, odnosno uzgoj u kavezima, nutri ja sam jako slušala e, što ste rekli, izvješće komisije e, treba doći, trenutno je to dobrovoljno, treba stvari harmonizirati i mm, daćemo prijedlog za to. A što se tiče kave za inicijativa će biti podnesena u rujnu i kada bude podnesena komisija ima šest mjeseci za odgovor. Nego vam sada reći kakav će biti odgovor, ali vam mogu reći da se time jako ozbiljno bavimo. I konačno, zadnja, ali nikako ne najmanje važno, vrlo sam vas pažljivo slušala kad ste govorili o raku i 450 tisuća ubojstava u Europskoj uniji. Ne znam zašto ste to povezali. Znam da ste onkolog, znam da ste osjetljivi jer radite sa pacijentima oboljelim od raka i ja sam bivši bolesnik od raka i nikad nisam koristila jezik koji stigmatizira i plaši od bolesti. Ja vjerujem da ono što ste vi rekli, to je najvažnije, da moramo raditi na prevenciji, moramo se pobrinuti da se borimo protiv svega što smo danas rekli, što ste vi rekli, jer prevencija ne može biti samo u jednom području zdravlja. Prevencija mora biti u svemu čime se bavimo, mora se e, prevencijom baviti horizontalnom. I kad govorimo o strategiji od polja do stola, tu i postoje područje gdje će e, prevencija ući u strategiju borbi protiv e, raka. Kada se bavimo lijekovima, govorit ćemo isto o tome jer Farmaceutska strategija do 2020. će također poboljšati našu borbu protiv raka. Ja se potpuno slažem s vama, ali osim ako sam dobila loš prijevod, što je moguće ne koristim e, kad govorim o raku zastračujuće riječi jer je dugo trebalo da se o tome počne otvoreno e, razgovara. Moramo biti pozitivni, moramo reći da možemo stvari mijenjati. Hvala vam što ste mi danas pružili priliku da budemo ovdje. Hvala. Uh, Hvala povjerenice. Ja mislim da morate riješiti pitanje jezika i terminologije u bilateralnom razgovoru. Zahvaljujem vam jako puno na vašim jasnim odgovorima. Mislim da ste odgovorili gotovo na sva pitanja što je jako dobro i jako se cijeni i cijeli parlament, a naročito ovaj odbor, vrlo, vrlo gorljivo čeka vašu strategiju od polja do stola i druge prijedloge koje ćemo od vas čuti. tihom i uho rekla da ju ne pritišćemo, ali za sve članove od 12.30 u ovoj prostori radna skupina za zdravlje će nastaviti raditi, a govorit će se o raku, vrlo e, važna tema a mi ćemo se vratiti u 2.30 jer ćemo započeti glasovanje e, izborom potpredsjednika. Molim vas da uzmete glasačke listiće i vidimo se onda u 2.30 ako ne ostajete na sastanku radne skupine za zdravlje. Hvala.